izvješće Harkin, aktivnosti i učinak i dodana vrijednost Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji 2007. do 2014. Četiri minute riječ ima izvjestiteljica, zastupnica Harkin. Hvala. Prije svega iskreno se želim zahvaliti kolegama na doista kvalitetnoj konstruktivnoj suradnji na ovom izvješću, svim izvjestiteljima u sjeni, svim odborima koji su doprinijeli sa svojim izvrsnim mišljenjima. Konkretno bih spomenula kolege na odboru budget. S obzirom da je naša uloga bila procijeniti aktivnosti, utjecaj i dodanu vrijednost EGF-a, Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji, trebali bismo pokazati kako bi naši predlazi bili za buduće učinkovitije funkcioniranje boljeg fonda. Zahvaljujem svima na angažmanu. EGF je mali fond primjerice usporedbi sa socijalnim fondom, ESF-om i novije fond, no mislim da nam to daje jedan jednu mogućnost oblikovanja stvari na pozitivan način. U izvješću se bavimo time kako ovaj fond učiniti učinkovitim, kakve modele modeli partnerstva bi dali bolje rezultate za otpuštene radnike zbog utjecaja globalizacije. Kako organizirati cijeli proces kako bi brže reagirao na potrebe radnika, kako se pobrinuti da dobijemo bolju vrijednost za novac, kako za zaposlenike, tako i za porezne obveznike, te kako taj novac upotrebiti, potrošiti na učinkovitiji način. Kako doći do relevantnih podataka kojima ćemo moći procijeniti rezultate fonda bez da nepotrebne zahtjeve postavljamo pred države članice. I konačno kako se pobrinuti da imamo personalizirane, dobro koordinirane mjere koje će biti prilagođene pojedinim potrebama samih otpuštenih radnika. Na taj način radimo dvije stvari. Izražavamo solidarnost sa njima u teškim trenucima, a s druge strane pomažemo im u tranziciji ka jednom održivom modelu zapošljavanja. Što EGF čini različitim od primjerice socijalnog fonda ESF-a? EGF je namijenjen e, bavljenu hitnim slučajevima, dakle ima više kratkoročan pristup i time više strukturne naravi. Pozitivno je vidjeti kako države članice ESF koriste kao slovrsan alat koji je nadopuna EGF-u Također predlažemo da države članice moraju stvoriti sinergije između EGF-a i ESF-a. ESI fondovi za strukturne investicije bi zapravo trebale biti dodatne mjere u područjima potpore EGF-a koje potiču stvaranje radnih mjesta investicija. Koje su tu pozitivne stvari, kakve vremenske okvire imamo? Zahvaljujući trudu parlamenta, komisije, svih dionika došlo je do napredaka. Samo zaposlene osobe su sada uključene osobe koje su van obrazovanja i zapošljavanja Imamo cijeli niz ciljenih korisnika. EGF je također sastavni dio zajedničkog sistema upravljanja fondovima i na tome doista čestitam komisiji. Sufinanciranje je povišeno na 60%, više država članica koristi EGF i troše na trošenje koje se odnosi na personalizirane mjere je smanjeno. Nedavne E, Prijeve pokazuju da je to trošenje mnogo niže trenutno. Revizorski sud pokazuje da svi korisnici EGF-a su mogli profitirati od tih personaliziranih i dobro koordiniranih mjera. Stopa ponovnog zapošljavanja je oko 50%. Državne članice se sve više navikavaju na taj fond, te su i prijeve pravodobne, ali postoje tu i negativne strane. Države članice ne koriste EGF dovoljno često i ne koriste dovoljno često mogućnosti izuzeća. Financiranje je smanjeno na 500 na 150 milijuna, proračunska provedba je svega 55%, ali trenutno se poboljšava. I također postoji jedna koncentracija primjera u građevinskoj, automobilskoj i zrakoplovnoj industriji. Dakle, moramo drugačiji pristup e, zauzeti i otpuštenim radnicima i mladima koji nisu sustav obrazovanja i zapošljavanja i oblikovati EGF na taj način da može reagirati na njihove potrebe. A države članice moraju staviti javno na raspolaganje sve informacije vezano za ove slučaje i postaviti kvantitativne kvalificirane ciljeve integracije kako bi se uspjeh mogao izmjeriti. I najvažnije, EGF mora zajamčiti dodanu vrijednost Europske unije za otpuštane radnike te porezne obveznike. Tada ćemo moći pozvati na njegov nastavak i širenje. Hvala, gospođo Harkin, u ime odbora za proračunima, gospodin, riječ ima gospodin Hvala lijepo, ja sam izvjestitelj eh, za evaluaciju EGF-a i utjecaj na proračun. Sastao sam se sa brojnim stranama, tvrtkama, sindikatima, sa administracijama i svi su mi rekli tri stvari. Kao prvo da je taj fond vrlo koristan, kako djelatnici ne bi bili bez rješenja nakon otkaza. Zatim ovaj fond djeluje a posteriori i da bi postupak trebalo ubrzati. I treće, mislim da je to možda najvažnije, bilo bi bolje da radimo na prevenciji nego na poboljšavanju situacije. E, da kako premještaji su vrlo česti zbog globalizacije u čitavom svijetu i mislim da bi komisija trebala uzeti u obzir i tu dimenziju i trebala iznijeti prijedloge kako bismo mi na europskoj razini mogli pratiti poduzeća tijekom eh, tih različitih promjena. Mislim da tu postoji značajna perspektiva za mala i srednja poduzeća i eh, mislim da će im to pomoći da se ne nađu pred zidom kao što je to situacija sada. U ime komisije riječ ima povjerenica Tajcen izvolite. Hvala Gospodine predsjedavajući, izvjestitelji, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, kao prvo želim zahvaliti izvjestiteljici gospođi Harkini, također izvjestitelj proračun gospodinu Denanovu na pozornosti koji je posvetio a taj rad započeo od 2007. godine u slučaju gospođe Harkin. Izvješće nam je vrlo korisno unatoč nekim poboljšavanjama eh, koje su uvedena u uredbi za razdoblje 2014-2020 koja su odražena također i u radu fonda, postoji još dodatni prostor za podešavanja. IGF e je instrument za krizne slučajeve, ali igra i vlastitu ulogu. U sadašnjem obliku i sa svojim proračunom ne može biti intervencija zbog e, gubitka radnog mjesta koji e, su posljedica europskih trgovinskih sporazuma. Nekih pitanja koje su istaknuta u izvješću Revizorskog suda i u procjeni EGF-a već su riješena sadašnjom uredbom, dakle korištenje sredstava iz EGF za e, potporu dodatnim prihodima radnicima bez dodane vrijednosti i također e, dugotrajne postupke koji su smanjeni sa 41 tjedna na najviše 28 tjedana za odobrenje sredstava iz EGF-a i također Drago mi je što cijenite napore komisije za uvođenje standarda u primjenu i, e e, upravljanje EGF-om uz pomoć e, sustava za elektroničku razmjenu podataka. Od 30. kolovoza 2016. godine Obrazac za izvještavanje slučajeva EGF-a je također je dostupan u tom elektroničkom sustavu i očekivanja u vezi sa izvješćivanjem će se ispuniti jednom kada taj elektronički sustav bude u potpunosti operativan. Prve rezultate sadašnje srednjeročne revizije EGF-a za razdoblje 2014-2020 očekujemo do kraja ove godine i to će obuhvatiti i sadašnje izuzeća e, kada je riječ o pristupu financiranju iz e EGF-a i također potrebama za nekim primjenama EGF-a prosječan udio korisnika starijih od 55 godina bio je trostruko i usporedbi sa korisnicima od 15 do 24 godine. Dakle, e, Uključivanje potreba korisnika EGF-a je podržano sadašnjom uredbom, izuzećima i to omogućuje stvaranje protuteže ovim e, trendovima i također je izraz solidarnosti sa mladim nezaposlenim osobama u područjima gdje se bilježi visoka nezaposlenost. Komisija se slaže s vama da EGF treba i dalje pružati pomoć potrebitima koji žive u regijama koje su prihvatljive za inicijative za nezaposlene nakon prosinca 2007. godine kada ističu izuzeća. Drago mi je što mogu najaviti da je komisija, evo upravo jučer, iznijela prijedlog za produljenje trajanja tog izuzeća kao dio srednjeročne revizije višegodišnjeg financijskog okvira. Primam na znanje vaše zabrinutosti da su radnici koje su otpustila mala i srednja poduzeća imaju manje izglede da dobiju potporu iz EGF-a od radnika iz velikih poduzeća. No zahtjev za sredstvima iz EGF-a, iz radnika iz velikih ili malih i srednjih poduzeća ovisi o preferencijama država članica. Neke države članice to primjenjuju isključivo uz pomoć e, intervencijskih kriterija iz članka 41 a druge zemlje članice se pozivaju na intervencijske kriterije iz članka 4.1b koji spominje naročito um, poduzeća sa više od 500 otpuštenih radnika. Želim spomenuti da je komisija također promicala razmjene između partnera i stručnjaka u cilju razmjene dobre prakse i e, sastanci e, i je kontakt osoba za EGF koje komisija organizira dva put godišnje i e, to je također jedno od sredstava za razmjenu dobre prakse. Mi podržavamo razmjenu ovih informacija kako bismo omogućili i e, uzajemno usvajanje poruka od strane zemalja članica. Hvala vam na pozornosti. Hvala gospodine predsjedavajući. Hvala povjerenice Tajsen na vašem zaključnom izlaganju ima riječ, ima e, Agnes Jungerius. Hvala. U doba gospodarske stagnacije i sve veće globalizacije moramo poduzeti ozbiljne mjere u korist e, onih koji su na najnepovoljnijem položaju. Naravno, međunarodna trgovina podrazumijeva uvijek i neke gubitnike zbog toga. Moram reći da za to odgovornost e, snose zemlje članice, no kako bismo apsorbirali šokove u odnosu između zemalja članica, ovaj fond je doista važan, tako da se nadam da će komisija nastaviti naš rad na ovom izvješću, naročito na izvješću odbora INTA, a trgovinske sporazume treba prosuditi prema kvaliteti stvorenih radnih mjesta, a radnike treba uključiti u program restrukturiranja poduzeća kako bi mogli oni na ozbiljan način utjecati na socijalni plan. U tom smislu Fond za prilagodbu globalizacije se može poboljšati i može biti najbolji instrument za one koji su na nepovoljnom položaju. Evo, nakon što smo čuli mišljenje odbora INTA, sada ćemo čuti mišljenje odbora za nadzor proračuna. Gospodin Bal ima riječ. Hvala. Nedostatak potpunih podataka nam omogućava u uviđanju je li ovaj fond do sada bio učinkovit. U budućnosti komisija treba osigurati pristup javnosti svim dokumentima koji se odnose na slučajeve u kojima je fond intervenirao i to trebaju biti potpune informacije kako bismo vidjeli je li pružena informacija odgovarala potrebama tržišta rada u područjima gdje je došlo do otpuštanja radnika i također treba vidjeti koji su ostvareni rezultati. No, treba u svakom slučaju vidjeti jesu li zatvaranja poduzeća i otpuštanja posljedica izmještanja poduzeća u treće zemlje ili u druge zemlje članice koje primjenjuju agresivne fiskalne politike kako bi privukle ulaganja. Važno je da građani ne snose troškove trke za dobiti poduzeća, tako da ona poduzeća koja između svoja sjedišta iz e, Europske unije trebaju dati svoj doprinos u olakšavanju situacije otpuštenih radnika. Hvala. Riječ e, ima odbor Regi, gospodin Dojić. E, regionális Bizottság... Hvala. E, kao izvjestitelj za mišljenje u ime odbora regiji želim skrenuti vašu pozornost na to da je Europski fond za prilagodbu globalizaciji fond koji se treba koristiti u sinergiji sa drugim strukturnim fondovima. To je važno kako bismo postigli trajne rezultate. Ovu politiku je donijela kriza, a ona je također donijela i negativne posljedice globalizacije koje treba umanjiti. To je važno radi rasta zapošljavanja. Kako bismo iznašli trajna rješenja za nezaposlenost, moramo iskoristiti sve te sinergije i e, primjenjivati tu više fondova. Također, želim podsjetiti na činjenicu da je prosječan rok za ostvarenje zahtjeva za sredstvima iz e, fonda je deset mjeseci. To je neprihvatljivo. E, mjere koje se mogu primijeniti kako bi se skratio taj rok su od ključne važnosti. Hvala. I sada ćemo čuti mišljenje odbora FAM. E, riječ ima gospođa Blinković jute Hvala želim zahvaliti izvjestitelju i mi smatramo da je EGF pomogao brojnim ljudima koji su izgubili svoj posao u Europi. Njegov je učinak bio značajan u gospodarskoj i financijskoj krizi kada su brojna poduzeća se morala suočiti sa poteškoćama i mnogo je ljudi otpušteno. U četiri sektora u mojoj zemlji Povučena su sredstva iz EGF-a, proizvodnja namještaja, graditeljstvo, elektronika i tako dalje. I to je značilo mnogo malim tržištima rada, poput onoga u mojoj zemlji. Kao izvjestiteljica u ime odbora AM. moram reći da su jedna trećina korisnika bile žene i to je povezano vjerojatno s činjenicom da su sektori koji zapošljavaju uglavnom e, muškarce su najteže pogođeni krizom e, i posljedicama globalizacije. No, želim pozvati komisiju da ne zanemari žene i da one trebaju biti korisnice jednog e, personaliziranog paketa usluga koje će zadovoljiti njihove potrebe i želim pozvati zemlje članice da E, prikupe rodno utemeljene podatke kako bismo mogli iste procijeniti na temelju integracije žena u tržište rada, kako bismo vidjeli u kojim se sektorama upošljavaju i gdje se poboljšava iskorištavanje njihove poduzetničke vještine. Hvala. Hvala. Mislim da možete računati na još jednu vrlo kompetentnu povjerenicu za obranu ženskih prava. Prelazimo sada na govornike u ime klubova zastupnika, u ime Pučana, gospodin Šogor. Hvala. Kao što smo zaključili jučer tijekom rasprave o, o slučajevima otpuštanja radnika, ne može postojati E, zamjena e, reindustrializaciji Europe. No, ipak u globalnom svijetu postoje neke nepredvidive sile poput strukturnih promjena u trgovinskim obrascima, financijske krize ili usporavanja rasta u Europi ili drugih dijelova svijeta i gdje e, se povećava proizvodnja i potrošnja što može negativno utjecati na naše radnike. Zbog toga trebamo imati odgovarajuću razinu zaštite na, u Europi kako bismo zaštitili naše radnike. EGF u tom smislu mm, pokazao svoju vrijednost u slučajevima zatvaranja poduzeća i mm, pomogao je tisućama manje kvalificiranih i radnjivih radnika da nađu radna mjesta. Ovo izvješće donosi ne samo sveobuhvatnu evaluaciju e, dobrih i loših strana ovoga fonda, nego i uspjeva u prepoznavanju načina koji mogu, učinkoviti ovaj fond, e, mogu učiniti ovaj fond učinkovitim u budućnosti. E, hvala izvjestiteljima na izvrsnoj suradnji. Hvala. Imamo plavi to za vas. Želite li odgovoriti na pitanje? Izvolite. Gospodin Sanji. Hvala. Poštovani kolega, ja se uglavnom slažem s onima što ste rekli, no imam pitanje o sljedećem. Riječ je o pregovorima o TTIP-u. Shvaćate li da bi taj sporazum trebao zaštititi europske radnike i koje bi promjene tu trebalo unijeti ako to tako ne bude? Pa kada je riječ o socijalnim pitanjima, mi imamo vrlo slična stajališta i ja sam također zabrinut zbog toga. Hvala. Hvala. U ime SID-a, gospođa Marija Arena. Hvala, zahvaljujem Marijan Harkin na izvješću kao i su izvjestiteljima i također zahvaljujem povjerenici zbog izjave koju je dala jučer kada je rekla da će se produžiti NIC u e, dakle EGF-u, tako da želim na tome zahvaliti. To bi trebalo pomoći radnicima koji su izgubili posao zbog restrukturiranja u poduzećima u kontekstu globalizacije. Očito je da mi moramo obraniti ovaj instrument i da ga trebamo dodatno osnažiti jer svi znamo da postoje dobitnici, ali isto tako i gubitnici od globalizacije, a gubitnika je sve više. Zato apeliram da se povećaju sredstva te da se smanji razina, e, poveća razina intervencija i isto tako da se koristi klauzula kako bi se, posebna klauzula kako bi se moglo reagirati na situaciju na terenu. povjerenica Tyson kaže da EGF ne bi trebao kompenzirati trgovinsku politiku, a povjerenica Malstrom kaže upravo suprotno. Ona je u svoju opću politiku uvrstila i činjenicu da treba koristiti EGF kako bi se kompenzirale negativne posljedice trgovine. Međutim, kada kod izrade studija utjeca trgovine, povjerenica Masrom tvrdi da nema negativnih posljedica. Dakle, zanimljivo je čuti tako različite izjave. Jučer se razgovaralo o Africi, moglo se čuti isto, da nema negativnog učinka na poljoprivredu, a svi znamo da ih ima. Ako e, ja mislim da to trebamo naprosto iskreno prepoznati kako bismo mogli anticipirati te negativne posljedice i pomoći industriji umjesto da pomažemo radnicima koji su izgubili posao kada više za njih nema druge mogućnosti. U ime EKR-a gospodin Gerike ima riječ. Non è in aula nije prisutan u vječnici. Dakle, u ime kluba ALDE, gospodin Kavir Muchas gracias, eh, Hvala. Još jednom dobar dan. Ovo je treći put da uzimam riječ ovdje na plenarnoj sjednici. E, povjerenice, ovo je teška plenarna i želim vam zahvaliti i na dolasku, a također i na odrađenom poslu. Želim također zahvaliti i izvjestiteljici Harkin i izvjestiteljima u Sjeni. Bilo kakvi asimetrični šokovi, bilo kakva gospodarska kretanja, svaka nepredviđena promjena stvaraju razdoblje prijelaza i po prirodi stvari imat ćemo gubitnike i dobitnike. Kao što je rekla kolegica Arena možemo imati i kratkoročne gubitnike i europski socijalni model njima može pomoći u tom prijelaznom razdoblju. U ovom smislu ovaj je fond od ključne važnosti i također je važno dobro ga iskoristiti i ojačati ga i tu misliti na zapošljavanje i također na uključivanje i onih regija koje se nalaze u nepovoljnom položaju. Kada je riječ o nitovima ja bih ih ubrojio u one dijelove društva koje treba ponovno uključiti u događanje. Ovaj e, fond bi trebao biti horizontalni. Naime, kada se dozvoli diskriminacija između jednog ili drugog poduzeća ili jednog ili drugog sektora, onda treba to nastojati ispraviti. No komisija mora pridonijeti socijalnoj usklađenosti kada e, imamo gubitnika u gospodarskoj situaciji. U ime kluba GUE-NGL e, riječ ima gospođa Bojlen. Hvala, gospodine predsjedavajući. Želim zahvaliti gospođi Harkin na njezinom radu na ovom izvješću i želim podsjetiti na ono što su kolege rekle. EGF je dobar i pozitivan fond i taj se fond često koristi kako bi se nadoknadili štećni učinci e, politika koje dolaze iz Europske komisije. Dakle, to je politika deinstralizacije i neograničene slobodne trgovine koje su stvorile potrebu za EGF-om. Ne samo da su te politike politike prouzročile nezaposlenost, nego su potkopale i prava radnika i prouzročile nepopravljivu društvenu štetu. U izvješću se slažem sa pozivom na veću transparentnost i sa spominjanjem da trebaju zemlje članice trebaju provesti ročnu reviziju kako bi procijenile učinak egf u njihovim zemljama i prepoznale ranije probleme. U mojoj, mojoj zemlji Irskoj imamo malu apsorpciju sredstava iz EGF-a i to se nije ispostavilo do kraja razdoblja kada se novac mora vraćati. To je nepravedno prema radnicima zato jer oni trpe kada da se taj fond ne koristi na najbolji mogući način. Također pozdravljam spominjanje potrebe da se stvore jači odnosi u, u zajednici sa dobrovoljnim sektorom, sa volonterima, zato jer oni prepoznaju najbolje potrebe i podižu svijest o mogućnostima koje nudi EGF. kao što sam rekla, ovo je dobro izvješće i još jednom zahvaljujem gospođi Harking na njezinom radu o postizanju konsenzusa i ja ću ga podržati. Hvala. Gospođo Bolan, zaprimili ste plavu karticu, želite li odgovoriti? Gospodin Gul, imate riječ. Hvala vam gospodine zamjeniče predsjednika, gospodine Bolan. Ja se svakako slažem sa početkom vaše analize vezano s probleme sa EGF-om, ali prihvaćate li vi ili ne načelo da samo postojanje EGF-a dopušta izvršnim direktorima velikih kompanija kada razmišljaju o tome da neke radnike proglaše viškom, znaju da mogu zapravo dati otkaze više ljudi, da se mogu izvući sa svim tim politikama baš zbog toga što postoji taj Europski fond. A kada njega ne bi bilo, onda bi e, države članice isplaćivale dobra financijska sredstva samim radnicima koji, koji su otpušteni. Ja se slažem sa većinom onoga što ste rekli, ali kao netko ko je sindikalist već mnogo godina, ja se zalažem za radnike. Iako mislim da moramo napraviti više kako bismo se pobrinuli da imamo dobru isplatu naknada za radnike koji su polašeni viškom, da promijenimo i smjer Europske unije vezano uz trgovinu i vezano uz um, odnos Europske unije sa multinacionalnim kompanijama koji se nečasno ponašaju prema radnicima. A u tom smislu je EGF jedino što ti radnici imaju. I zbog toga ja ipak e, to prihvaćam uz neku zadršku, jer to je ono što nam je potrebno u Irskoj i u mnogim drugim državama članicama, da se ti radnici ponovno vrate E, na druga radna mjesta. Ali slažem se, dakle, moramo se pobrinuti sa multinacionalnim kompanijama i sa, na, sa šurantnim načinom koji se oni obraćaju radnicima. U ime zelenih e, riječ ima gospođa Monika Vana. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući. Ja bih htjela zahvaliti gospođi Harkin, izvjestiteljici, na izrazito konstruktivnoj, dobroj suradnji u ostvarivanju ciljeva. Za nas zelene je ovaj fond vrlo važan smjer i mehanizam upravljanja na tržištu rada kada radnici izgube zbog globalizacije ili zbog ekonomske krize svoje poslove i kada su e, na rubu siromaštva. To je jedno od rijetkih instrumenta pomoću kojih Europska unija može izravno pomoći građanima i građankama gdje se ne radi o ekonomiji već o čovjeku. A to je zapravo i ono što odgovara jednoj socijalnoj uniji kakvog, kakvu ju mi zeleni želimo. Mi ćemo se složiti s tim izvješćem, a izrazito ćemo isto tako uputiti na to da se slažemo s time što smo uključili e, pojam procjene učinka e, prema spolu u EGF, tako da bi žene i muškarci jednako mogli iskorištavati EGF i naravno da EGF nije rješenje za e, lošu trgovinsku politiku, niti za loše strategije kompanija, niti je to e, nadomjestak za neke druge mjere kao što je s pravom rekao prethodni e, govornik gospodin Dnano. Unatoč tome EGF treba reformirati primjerice radnici e, u svim državama članicama bi trebali moći doći do sredstava iz EGF-a, ne samo oni koji se nalaze u najvećim kompanijama a isto tako trebamo ukloniti e, rupe u zakonodavstvu u državama članicama. To je već ispomenuto, to svakako treba napraviti. A ona pomoć koju treba ustupiti države e, članice e, na nacionalnoj razini ne bi se trebale preseliti na razinu EGF-a. Isto tako mislim da bi trebali isto tako za Europski revizorski sud u budućnosti imenovati samo žene kao sutkinje sve dok nemamo dobar odnos među spolovima. U ime e FDD-a riječ ima gospodin Aker. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Europski fond za prilagodbu globalizacije. Mislim, to je stvarno eufemizam. A čini se da je rješenje svim problemima u Europskoj uniji da imamo više novca, više novca, više novca. Ne da se promijeni politika, ne da se promijeni smjer. Mislim, ne biste vi nikako odustali od e, jedinstvene valute, primjerice, koja sa juga sada kreće prema gore. Vi možda ćete imati povećane e, stope BDP-a, ali u mojoj državi se snižavaju plaće istodobno zato što postoji nesepan izvor e, siromašnih radnika, slabije plaćenih radnika zbog slobode kretanja. No postoji način na koji to možemo popraviti, možemo preuzeti kontrolu i demokratske revolucije se sada odvijaju, evo referendum postaje tema u svakoj državi članici u ovom trenutku i do njih će se doći. Dakle, idite nizvodno, preuzmite ponovno kontrolu nad trgovinskom politikom kako biste mogli definirati domovinsku politiku koja prije svega odgovara vašoj državi i vašoj regiji. Mi smo ovdje državni službenici, mi nismo tu da činimo ono što želi Europska unija, mi smo tu da činimo ono što e, žele naše izborne jedinice. A 7,4 milijuna ljudi to je 17,4 milijuna ljudi je glasalo za izlaznak iz Europske unije e, kako bismo ograničili upravo količinu radnika koji su ponašali viškom. Možete preuzeti na kontrolu, preuzeti stvari u vlastite ruke i kako bi vaši građani i demokracija na kraju dana pobjedili. Riječ imam gospođa Zelstra u ime ENF-a. Ja, dank vel, eh, voorzitter. de verord... Hvala vam lijepa, gospodine predsjedavajući. U uredbi se jasno kaže koji je cilj fonda, ljudi trebaju ponovno dobiti posao, oni koji su izgubili svoje radno mjesto zbog eh, ove globalne financijske krize. Ali manje od eh, polovice ljudi koji dobivaju novac iz fonda ne, nisu uspjeli naći posao. To nije veliki uspjeh, a isto tako ne postoji više globalna kriza, dakle ti uvjeti uopće više nisu ispunjeni. Naravno, gospodarski rast u EU je nizak, u nekim državama je slabije od drugdje, a Europska komisija ne slijedi vlastite kriterije. Zašto mi tu i dalje ustupamo novac u taj fond. Jedini koji smatraju da je taj fond dobar je sama Europska unija zato što misle da time ostvaruje veću moć nad e, gospodarskom, financijskom i socijalnom politikom, ali ako je tome doista tako, onda je to vrlo loš e, znak. U ime riječ ima gospodin Gerike. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Jučer smo čuli govor o stanju u Europskoj uniji. Mnogo smo se žalili zbog toga što eh, Europska unija ne doseže ljude. Danas govorimo o učinku i aktivnostima EGF-a. To je zapravo primjer onoga što mi sa dobrom namjerom pokrećemo sa Europske unije, ali zapravo kasnije krivo učinimo. To je instrument koji izravno eh, pomaže radnicima i radnicima sama, a i samostalno zaposlenim osobama koji su izgubili svoj, svoj posao kako bismo im vrlo konkretno pomogli pre reintegracije na tržištu rada. Tu se mislim na regije ko, kojima se zatvara velika tvornica primjerice i koji se nalaze u stanju ekonomskog šoka. To je u redu, ali e, Der Spiegel, jedan časopis u Njemačkoj, njega mogu citirati zato što se on kaže da se tu govori o milijunima koje nitko ne želi. Mislim da Evo tu kažemo da bi ovaj fond trebao se poboljšati ako želi ispuniti svoj smisao, a direktna pomoć e, ima smisla samo onda kada se doista odvija bez ikakve birokracije i brzo, a to je zapravo sam izazov e, za ovo drugo razdoblje e, tekućeg programa u fondu. Riječ ima gospodin Zarianopoulos. Ήρθε στήριξη των μαζικά απολυμένων που θα εμπλουτιστεί από την επικείμενη Hvala vam gospodine predsjedavajući. Smisao EGF-a je pomoći ljudima koji su izgubili svoj posao da ga ponovno nađu. Naše kompanije propadaju zbog tržišnog natjecanja i zbog toga što neki sektori bolje od te iskorištavaju slobodu kretanja radnika. Kao drugo, Ljudi se boje da će izgubiti svoje radna mjesta i to je zapravo posljedica globalizacije. A EGF nije e, pravo rješenje za to, to je samo jedan lijek simptom, za simptome. Recimo naklade za nezaposlene. Tu vidimo da su male i srednje poduzeća koja doista pate od toga. Dakle, ovaj jedan lijek poput aspirina neće moći riješiti tu glavobolju vezano uz nezaposlenost. Trebamo imati prave naknade za nezaposlene i to za sve radnike. Hvala. Hvala riječima David Kaze. Hvala vam gospodine predsjedavajući. I hvala Marijani Harkin. Hvala. Ne čujemo prijedlog. Prijevoda nema. Ispričavam se, nije bilo prijevoda. Na talijanskom nije bilo prijevoda. Ima li prijevoda na drugim jezicima? It's okay. Eh, da, ja sam se osvrnuo na jučerašnju raspravu o poduzeću Caterpillar u Belgiji. To je dobar primjer gdje se dobro koristio GF. E. Svakako moramo biti sve učinkovitiji i učinkovitiji, moramo odmah djelovati zato što ne bismo trebali dopustiti eh, da radnici čekaju na sredstva iz tog fonda, a to je kad kad dugo razdoblje čekanja. Izmjene su napravljene, imamo sada taj fond i sada bismo htjeli potaknuti države članice da u što većoj mjeri koriste taj fond koji svakako i može pomoći e, u tim teškim situacijama u kojima se nalaze ti radnici. Hvala vam. Hvala. Zastupnica Uvskog. Eh, gospodine predsjedavajući. Vrlo je važno procijeniti na koji način više poduzeća mogu koristiti EGF, mala i velika poduzeća jednako. Pitanje je koliko radnika se treba otpustiti prije nego što se djeluje pomoću ovog fonda. Primjerice na jugu Švedskoj postoji jedno poduzeće koje se nalazi upravo u takvom slučaju. Ne znamo hoćemo li moći pomoći tim radnicima ili ne, to je još nesigurno. Ja mislim da tu moramo nešto poduzeti zato što se tu radi o tome da je jedan cijeli industrijski sektor sada pod velikim pritiskom. To treba riješiti. Isto tako trebamo vidjeti kako se EGF može koristiti kako bi se ublažile posljedice pri recimo trgovinskim sukobima. Europska komisija kaže da se u to ne možemo uplitati, a Europski parlament tu misli drugačije. Isto tako trebamo vidjeti kada će se taj fond e, točno primjenjivati. A čuli smo izjave jedne druge povjerenice koja je upravo rekla da će se donijeti takve nove mjere. Gospođa Malstrom kaže da bi taj fond mogao ublažiti negativne posljedice u okviru trgovinskih sukoba. Već me zanima kako ona to točno misli riješiti. Gospođa Jetenmaki ima riječ. Hvala vam, gospođo povjerenice. Europski fond za globalizaciju je dobro funkcionirao u onim slučajevima gdje smo ljudima pružili mogućnost e, osposobljavanja ili neko drugo radno mjesto. Postoje vrlo dobri primjeri to su primjeri na temelju kojih trebamo učiti, ali moramo biti istovremeno kritični prema tome kako koristimo EGF, zato što se u nekim slučajevima e, fond koristio kako bi se e, s njime nadomjestile mjere za e, socijalnu zaštitu na razini država članica. A to nije smisao egf a Smisao egf a je da pomogne ljudima, a ne državama. ali ako pogledate stopu e, ponovnog zapošljavanja u okviru financiranja GF, ako pogledate taj postotak, onda on iznosi e, u nekim slučajevima manje od 40%. Želim zahvaliti izvjestiteljici jer je ona izradila izvrsno izvješće i dobro je opisala aktivnosti EGF-a. Deputy Chair, ora al il primo intervento Hetman. E, Hvala vam gospodine predsjedavajući. kolege, povjerenica, izvješće gospođe Harkin dobro sažima sve ono što se do sad učinilo sa GF-om i to s pravom. To je vrlo važna tema. Moramo razlikovati između EGF-a i Europskog socijalnog fonda. Naravno, ta dva fonda se nadopunjuju, često e, se odnose na e, istu skupinu ljudi kojima se želi pomoći, ali e, Europski socijalni fond radi u okviru jednog dugogodišnjeg programa, a EGF se može koristiti ad hoc. Što znači da moramo E, pokušati postići optimalnu sinergiju e, i e, učinke nadopunjavanja između ta dva fonda. Vrlo je važno da ulažemo u dugotrajna rješenja s kojim možemo poboljšati stanje na tržištu rada. Nažalost, ako pogledamo brojke, ljudi koji su samo zaposleni i koji su uspjeli iskoristiti EGF, taj broj je nažalost i dalje prenizak. Ne gre su. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Htio sam preuzeti riječ zato što sam ja posebni izvjestitelj e, socijalista u odboru za proračune e, vezano uz e, projekt ovog fonda. Ja sam često bio izvjestitelj za razne projekte i imao bih sljedeće prijedloge s tim u vezi. Trebalo bi smanjiti prag radnika koji će se otpustiti to moramo učiniti ako želimo da male srednja poduzeća mogu koristiti ovaj fond. A isto tako komisija bi trebala pripaziti na to da se ravnomjernije koristi taj fond e, na području cijele Europske unije, a postoje neke države članice koje ga koriste više drugih. Dakle, e, Europska komisija mora cijelo vrijeme komunicirati sa državama članicama i pobrinite se da se učinkovito koristi. Ovo je instrument za borbu protiv nezaposlenosti, ali moramo isto tako naći način da dobro Eh, opskrbimo taj fond financijskim sredstvima. Ovaj fond eh, je instrument eh, s kojim se želi ublažiti negativne posljedice globalizacije. Hvala vam. Zastupnik Marijas. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Europski fond za prilagodbu globalizaciji uspostavljen je kako bi se pružila pomoć radnicima koji su izgubili svoj posao zbog velikih E, strukturnih promjena i zbog posljedica globalne financijske krize diljem svijeta. Fond je bio prenjen sa 500 milijuna eura, a nedavno je dobio zeleno svjetlo da se pomogne supermarketu Larisa u Grčkoj gdje, do, gdje će doći uskoro do otpuštenja radnika. Zbog toga e, tu postoji uloga GF-a. 26. travnja sam uputio pismo komisiji i tražio sam za to da se pomogne lancu supermarketa Larisa. I mislim da je vrlo važno da im se pruži ta pomoć, uzevši u obzir velik broj osoba koje će biti otpušteni. Gospođa Harkin, ne. Prvo, e, Zastupnik Tom. Zastupnica Toms. Hvala vam, gospodine posljedavajući. Ja već dugo pratim što se događa s tim fondom, pratim promjene kroz koje je prolazio fond. Na početku su e, pravila za taj fond bila vrlo stroga, fond se mogao koristiti samo za velika poduzeća, ali sada i samo zaposlene osobe mogu koristiti sredstva iz fonda. Naravno, nismo učinili dovoljno što se toga tiče. Moramo imati još i veću fleksibilnost, veću prilagodbu fonda. Ja smatram da mali sredne poduzeće još uvijek nemaju pristup tom fondu, barem ne otvoren pristup Države članice su bile zapravo su vrlo malo koristile ovaj fond, samo je jedan e, uspješan projekt prihvaćen iz Slovenije. Stoga bih ja zamolila Europsku komisiju da smanji e, sam postupak u smislu birokratizacije kako bi e, se lakše moglo pristupiti sredstvima iz tog fonda. Sada zaključne riječi u ovoj raspravi. Prvo gospođa Tajcina, a onda izvjestiteljica Harkin. Izvolite. Gospođo Hvala vam predsjedniče, dame i gospodo, uvaženi kolege zastupnici. Još jedan put e, želim zahvaliti izvjestiteljici na radu i također zahvaljujem parlamentu na vrijednim e, doprinosima za poboljšanje rada EGF-a te da se prilagodi na stalne izmjene na tržištu rada u Europi. Europski fond za prilagodbe globalizacije trenutno se ne može koristiti za anticipiranje problema. On je osmišljen kako bi se reagiralo na konkretne situacije kao što su zatvaranje tvornica. Osobno smatram da je uvijek bolje anticipirati štetu nego je popravljati. I u tom smislu se trgovinska politika koordinira sa socijalnom i industrijskom politikom kako bismo pripremili svoje gospodarstvo pravovremeno na promjene koje sa sobom nosi novi sporazum o trgovini. Kao što znate, danas sporazumi o trgovini imaju i studiju socijalnog utjecaja. Takvi sporazumi moraju pozitivno djelovati na oba partnera, međutim nije isključeno da neke grane e, naše industrije i gospodarstva mogu od toga imati štetu. I zato se slažem sa povjerenicom Malstrom da nešto treba poduzeti kako bi se ublažile moguće negativne posljedice trgovine na pojedine sektore. EGF, e, ovako kako je kako sada funkcionira nije primjeren za tu svrhu. Uvaženi kolege zastupnici, želim vam pružiti jamstva da će se koristiti odgovarajući e, rodni kriteriji, posebno na tržištu rada u svim politikama. Uvaženi kolege, mi ćemo dalje razmišljati o vašim idejama kod pripreme i izrade pravne osnove za funkcioniranje EGF-a nakon 2020. godine. Hvala vam još jedan put. Hvala i vama. I sada riječ ima kolegica Harkin. Izvolite. Hvala i zahvaljujem e, kolegama što su sudjelovali u raspravi. Nažalost neću moći odgovoriti na sva postavljena pitanja, ali nastojat ću barem na neka. Povjerenice, vi ste se složili da se EGF ne može koristiti kao instrument za gubitak radnih mjesta, a što je posljedica trgovinskih sporazuma. To su spomenuli i drugi kolege, poput Marije Arene koja je zapravo osporila riječi povjerenice i rekla je da fond od 150 milijuna eura ne može suzbiti negativne posljedice trgovinskih sporazuma. Neki kolege su govorili da trebaju anticipirati i upravljati promjenama. Mislim da moramo razmišljati u širem kontekstu i vidjeti ne bi li preventivno djelovanje bilo učinkovitije. Neki su rekli da bi poslodavci da poslodavci koriste EGF kako bi izbjegli svoje zakonske obveze. Ja se s time ne slažem. Države članice daju jamstvo da su te tvrtke ispunile sve svoje zakonske obveze. Mogli bismo poželjeti da te zakonske obveze budu šire, ali to je jedno drugo pitanje. Ono što je bitno je da EGF e, ne mijenja, odnosno ne zamjenjuje poslodavce koji ne ispunjavaju svoje obveze. Drago mi je bilo čuti da će komisija predložiti da se e, dakle produži trajanje nica mjere koje su usmjerene na mlade koji se ne školuju koji nisu zaposleni i ne osposobljavaju se moraju biti prilagođene njihovim potrebama i zato mislim da je važno staviti naglasak na e, sudjelovanje u zajednici vi ste spomenuli također izuzeća za F za neke druge aspekte. Dakle, pitam se, postoji li tu pristran pristup prema pojedinim prijavama? Jer očito da radnici i male srednje poduzeća nemaju, iz malih i srednjih poduzeća nemaju jednak pristup kao oni iz drugih. Dakle, e, Nadam se da će se kompromis dakle, do kojeg smo došli uistinu uzeti u obzir i da ćemo postići to da je djeluje mnogo